Ladies and gentlemen, good afternoon. Lijep pozdrav dame i gospodo. Dobrodošli na zajedničku javnu raspravu o tome je li došlo vrijeme za prerazmotriti pitanje ljetnog računanja vremena. Ovo je zajedničko saslušanje odbora za pravna pitanja, industriju istraživanja i energetiku i odbora za transport i turizam. Nažalost, zbog e, nekih bolesti i drugih obveza, dvoje su predsjedatelja ovog sastanka nisu mogli biti s nama danas. No, pozdravio bih naše uvažene govornike i istodobno Izrazio bih dobrodošlicu gospodinu Petršileru, e, članu Češkog senata, koji je veliki borac za ukidanje ovih promjena u računanju vremena. E, njegov dokument je pozvao na jedinstveno računanje vremena i svi ste ga već dobili. Dakle, svima želim dobrodošlicu i prije nego što dam riječ našim uvaženim gostima, prezentatorima, pozvao bih da e, minutom šutnje odamo počest žrtvama tragedije leta German Wingsa koji je srušio se u francuskim Alpama. Hvala. Thank you very much. Prvi dio sastanka bavit će se pitanjima koja su u nadležnosti odbora za transport i turizam. I riječ bih prije svega da Viktoriji Kjelkasadu, koja je zadužena za planiranje, komuniciranje i institucionalne odnose iz opće uprave za transport Europske komisije. E, imate na raspolaganju 10 minuta za vaše uvodno izlaganje. Hvala. Zahvaljujem predsjedatelju, poštovanim zastupnicima. Komisija je zahvalna na mogućnosti sudjelovanja u ovoj vrlo zanimljivoj raspravi. Prije svega, što se tiče ove direktive koju je usvojila komisija još 2001. godine, osvrnula bih se ukratko na tom, dakle dvije, dva puta godišnje računanje vremena sat se pomiče sa ljetnog na zimsko i zimsko na ljetno vrijeme, no, ova praksa je uvedena u 60. i u 70. godinama u većini europskih zemalja. Radilo se o tome da promjena, mijenje vremena nije uvijek se događala u istom trenutku u pojedinim državama. Uz razvijanje internet tržišta postalo je jasno da je potreban usklađen pristup prebacivanja vremena. I to je upravo razlog iz kojega postoji ova europska direktiva. Zakonodavstvo na europskoj razini pobrinulo se da interno tržište može dobro funkcionirati. Kako? Tako što će omogućiti jasno dugoročno planiranje i pretizno određivanje vremena za dva prebacivanja vremena u godini. Ljetno računanje vremena uvedeno je na nacionalnoj razini u državama članicama. Tako da je jedna odluka koja je zapravo donesena na europskoj razini bila da se utvrde točni datumi i vremena kada dolazi do ovih promjena. Direktiva koju se danas provodi, e, direktiva je, kao što sam rekla, koja datira iz 2001. godine u tom trenutku imali smo 15 država članica i sve su one zatražile komisiju da dođe do usklađivanja zbog toga što su se pokazale određene poteškoće na zadnjičkom tržištu zbog razlika u prebacivanju vremena. Primjerice, došlo je do problematike u transportu, uopće upravo u kojoj ja radim, bilo je potrebno pronaći razinu koordinacije za pojedinačne rasporade. U skladu sa direktivom komisija je podnijela izvješće studije utjecaja, e, to je bilo 2007. godine, i to izvješće temeljilo se na nekim informacijama na koje je koje je dobila komisija na temelju konzultacija, ali isto tako i na temelju informacija koje su pružile pojedine države članice e, što se tiče trenutnog režima promjene vremena. Većina država članica e, se konzultirala sa pojedinim sektorima, e, primjerice poljoprivrednim, transportnim, zdravstvenim i tako I na temelju rezultata, primjerice već u tom izvješću, pokazalo se da što se tiče energetike da dolazi do određenih ušteda. Međutim, te uštede nisu bile vrlo velike. Što se tiče sigurnosti u prometu neke zemlje, Estonija, Portugal, provele su istraživanja i zaključile da ne postoji značajnih razlika do kojih bi došlo zbog promjene sa ljetnog na zimsko vrijeme. U zdravstvenom, u zdravstvenom smislu pokazalo se da postoje određeni utjecaj na bioritam san u ta dva, tri dana oko promjene računanja vremena. Međutim, također se treba reći da te promjene nisu bile značajne. Stoga izvješće iz 2007. je kao zaključak imalo da praksa ljetnog računanja vremena e, da je dobra za razne slobodne aktivnosti tijekom duljih večeri za dana, ali isto tako da dolazi do određenih manjih ušteda u energetskom smislu. No isto tako da postoji razmjerno malen negativan učinak i zaključeno je da je bolje zadržati trenutan, e, trenutno stanje stvari. Lani 2014. komisija je naručila studiju koja se detaljnije bavila mogućim utjecajima na interno tržište, utjecajima e, toga da nemamo usklađeno ljetno računanje vremena u Europske Uniji. I ove studije bavile su se različitim studijama, različitim slučajevima, a zaključak zaključak je bio da bi došlo do određenih dodatnih troškova da ne postoji ovako usklađeno ljetno vrijeme, primjerice u energetskom smislu administrativne naravi. Ali ono što je važno istaknuti je da je studija da studija nije uključila scenarije što bi se došlo da ukinemo ljetno računanje vremena. Studija se time nije bavila. Sama studija je na raspolaganju na web stranici naše opće uprave i na temelju tih dviju studija o tome kako je direktiva do sada primjenjivana i naših zaključaka, možemo reći da ukoliko ukinemo ovaj režim eh, ljetnog računanja vremena, eh, došlo bi do znatnih eh, poteškoća ne samo za građane, već i za poslove. I zbog toga bih završila s nečim što sam rekla već na početku. Direktiva je zapravo ključan instrument koji jamči usklađena vremena u kojima dobivamo dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta. I do danas niti jedna država članica nije zatražila ukidanje ili promjenu tog računanja vremena. Zbog toga mi još uvijek smatramo da direktiva iz 2001. E, jest odgovarajuća. Završila bi s time samo da vas želim podsjetiti na to da ćemo ovu nedjelju promijeniti, e, pomaknuti satove jedan sat naprijed. Hvala. Zahvaljujem vam. Mislim da ćemo imati sada još jednu prezentaciju, a nakon toga jedan niz pitanja za govornike, za dva izlagača. Ako se slažete sa time. Dakle, riječ bih sada dao još jednom uvaženom gostu, Brianu lotenu konzultantu o sigurnosti u prometu iz Istraživačkog laboratorija za transport Velikoj Britaniji. Izvolite, imate riječ, također 10 minuta. Zahvaljujem. Moje ime je Brian Lawton, dakle radim za istraživačke laboratorije koji se bavi transportom kao privatno poduzeće, privatizirano 96. godine, no e, bilo koje profit, zaradu do koje e, dolazimo, zapravo ponovno ulažemo u istraživanje, tako da smo u tom smislu neovisni. E, na ovoj slici možete vidjeti i prepoznati naš rad što se tiče sigurnosti automobila, a počet ćemo sa temeljnim pojmovima. Na ovoj karti možemo vidjeti različite vremenske zone. U Europi sunce izlazi na istoku, zalazi na zapadu. Dakle, što ste više na zapadu, to, će kasnije, to ćete se kasnije morati ustati. I kao što smo već čuli, kao što svi znamo, e, u proljeće satove pomičemo prema napred, u jesen ih pomičemo unazad. Dakle, mi kažemo spring forward, proljeće unaprijed, a u jesenu nazad fall back. E, par stvari koje bih istaknuo, Island e, ne mijenja svoje vrijeme i dalje ima srednje vrijeme po Griniću, GMT, Britanska, Irska i Portugal sve mijenja vrijeme za jedan sat, i kasnije se vraćaju. Nekolicina afričkih zemalja na sjeveru koje vidite, Tunis, Alžir, ne mijenjaju računanje vremena, no većina Europe eh, mijenja vrijeme, svakako kopteni dio. I u mnogim zemljama to nazivamo ljetnim računanjem vremena, Daylight Saving Time, DST. Razlog iz kojeg mijenjamo satove da ljeti iskoristimo više sunca, a zimi zapravo nema toliko koristi jer je jednako kraći dan. Naziv DST možda malo zbunjujući zbog toga što ne možemo spremiti, sačuvati e, vrije sunčevu svjetlost ili dan, spremiti ga i upotrebiti ga kasnije. No ono što možemo bolje upotrebiti vrijeme koje imamo na raspolaganju. Ja sam dan jutro se ustao kada je već bio dan, a kada se vratim kući već će nekoliko sati biti noć. Kada bih e, se vratio kući po danu, možda bih mogao još malo posla odraditi. Što se tiče sigurnosti u prometu, na koji je način to povezano, zbog čega je važno? Kada je dan, dolazi do manje nezgoda, osobito je sigurnije za bicikliste i pješake, i oni su naravno mnogo sigurniji i prisutniji na cestama po danu nego po noći. Iako su mračna jutra loša za sigurnost na cestama, e, svjetlija popodneva i večeri su još sigurnija. Dakle, s jedne strane je bolje, s druge strane loše, no tijekom popodneva i večeri imamo veću aktivnost na cestama, ljudi više putuju i neto učinak toga je zapravo da promjenom sata vremena imamo manje nezgoda popodne, više ujutro, ali ne toliko da ne bi mnogo korisnije bilo imati duži dan popodne. Dakle, sve skupa imamo manje nezgoda tijekom jutra kada je mrak, ali mnogo manji postotak nezgoda popodne kada imamo duži dio dana. Neke statistike iz Velike Britanije su na sljedećem slajdu. Dakle, možete ovdje vidjeti broj žrtava po dobu dana. E, dakle, s lijeve strane imamo broj žrtava između ponoći i jedno jutro, i zatim idemo tako do 23-24 sata na desnom kraju dijagrama i vidite da je vršna vrijednost oko 8-9 sati ujutro, ali još veća vršna vrijednost, veći broj žrtava je između 15-16-17 sati na večer. Dakle, cilj ljetnog računanja vremena je smanjiti ove vrijednosti s desne strane, što će svakako utjecati na povećanje vrijednosti s lijeve strane, ali ukupno će doći do smanjenja nezgoda. E, još nekoliko stvari je važno. Učinak neće biti jednak na cijelom kontinentu. E, dakle, što više idemo na sjever, to će biti manje koristi od ove promjene. Jer ljetom, ljeti, ondje vrlo dugi dani, a zimi su dani vrlo kratki, tako da se neće ovo iskoristiti na jednak način. A na dalekom jugu također korist neće biti tolika zbog toga što je manja razlika u broju, e, u duljini dana. Primjerice u Portugalu zimi također možemo imati dobrih 10 sati dnevnog svjetla. A u svakoj vremenskoj zoni što ste više na istoku, e, to će ranije izaći sunce. Dakle, veća je korist ako ste na istoku nego na zapadu svoje vremenske zone. Bojim se da sam bolje upoznat sa Velikom Britanijom nego ostatkom Europe, tako da ću nešto reći više o Velikoj Britanija, nakon toga nešto o Europi. U Velikoj Britaniji pa smo zaključili da ako imamo više svjetla ujutro, zašto ne bismo išli korak dalje i pomaknuli se čak dva sata ljeti ili zbog čega ne bismo imali to ljetno vrijeme cijele godine. Između 68. i 71. ostali smo na vremenu GMT plus 1 sat cijele godine, zapravo dakle na kontinentalnom zimskom računanju vremena. I tijekom e, razdoblja od 7 do 10 ujutro i 16 i 19 popodne došlo je do 12% smanjenja u broju ljudi koji su poginuli ili ozbiljno e, ozlijeđeni u prometnim nezgodama. Dakle, zbog promjene vremena, time što smo ostali na standardnom vremenu cijele godine, znamo da je spašeno mnogo tisuća života ili su ljudi spašeni od teških ozljeda. No, to svakako nije utjeha onima koji su, e, nažalost, poginuli u tim mračnim satima jutra. Ali ne možemo reći tko ne bi nastradao da nismo promijenili sat. Dakle, ne možemo nekome reći imaš sreće jer da nismo promijenili sat ti bi poginuo. Dakle, ne možemo reći koliko smo izbjegli žrtava, možemo samo vidjeti koliko je ljudi poginulo. No, od tada su se stvari znatno promijenile. E, nedavnije, 2009 pomnije smo se bavili ovime i razmatrali smo ono što nazivamo single double summertime. Dakle, jedinstveno e, dvostruko ljetno računanje vremena. Što bi značilo vratiti se na GMT vrijeme plus jedan zimi, a GMT računanje vremena plus dva sata zimi. I procijenili smo da bi to svake godine sprečilo 80 smrti i preko 200 ozbiljnih i nezgoda na cestama. No kada pogledamo zemljopis na Veliku Britaniju, također učinak je različit. U Škotskoj je veće pitanje da li opće dolazi do kakve koristi, a na sjeverozapadu e, bi čak ovo moglo donijeti dovesti do većeg broja žrtava u prometu. Situacija u Portugalu, oni su prešli na srednje europsko vrijeme CT. E, od 66. do 72. i od 92. do 96. No, koliko znam, e, nije došlo do velike koristi što se tiče sigurnosti na cestama. Oni onako imaju e, duge dnevne dane, dakle dugo do na večer svjetlo i rano ujutro, tako da se ovdje ne pokazuje ništa što se tiče sigurnosti u prometu. U Švedskoj postojala je sumnja da bi broj prometnih nezgoda mogao porasti ili pasti što se tiče računanja vremena, no neke studije pokazale su zapravo da nije došlo do promjene u nezgodama, no to je mislo o tome što su ljudi onako ranije ustajali ujutro. No, kada je u Njemačkoj uvedeno ljetno računanje vremena, zapravo njih je brinulo što je došlo do porasta žrtava na cesti zbog toga što je duže trajao dan i to znači da su ljudi više izlazili, više putovali zbog toga je dolazilo do većeg broja prometnih nezgoda. I mislim da je prošla govornica već e, spomenula izvješće Europske komisije koje je malo svježije nego ovo koje ja imam na slajdu, no pokazuje se da ljudi nemaju problema sa promjenom zimskog ljetnog vremena svake godine, a u posljednoj studiji koju ovdje navodim u poljoprivrednih savjetodavnih službi od prije 20 godina pokazalo se da bi došlo do dodatnih koristi, prije svega za Veliku Britaniju, kad bi oni usvojili računanje vremena e, poput kontinentalne Europe, dakle srednje europskog CET računanja vremena. Oni su pretpostavili da bi to mogla biti najbolja varijanta što se tiče sigurnosti na cestama. U sažetak e, možemo reći da e, više volimo svjetlje jutra, ali isto tako svjetlje večeri. Želimo smanjiti putovanje tijekom mraka, ali to bi moglo dovesti do smanjenja i tijekom dana. I u nekim zemljama to bi moglo dovesti do koristi, no tu, to je određena nepoznanica i također politički je pitanje osjetljivo. Time mislim da sam taman došao do kraja svojih 10 minuta i zahvaljujem na pažnji. Uh, Hvala lijepa na ovoj prezentaciji. E, bilo je vrlo zanimljivo. Sada imamo vremena za pitanja. I, <laughs> možda i odgovore. Odgovore koje će nam dati prva dva govornika. Otvorit ću popis. Gospođa Nibler ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. E, lijepa hvala predstavniku komisije i našem stručnjaku. Jedna primjedba. E, dolazim iz velike zemlje članice, a dva puta godišnje, e, to ću reći otvoreno, ljudi se jako uzrujavaju zbog promjene vremena, to im je problem svaki puta nam se predbacuje i kaže da treba ljetno vrijeme ukinuti. E, ja imam jedno um, pitanje za predstavnicu komisije. To nije e, samo europsko pitanje, e, vi ste rekli ovaj vremenski koridor i unutarnje tržište ste spomenuli, a države članice E, moraju odlučiti trebamo li ljetno vrijeme ili ne. E, e, mnogi se ljudi međutim kod nas vrlo ljute zbog ljetnog vremena. Trebalo bi napraviti jednu, jednu studiju o tome što bi bilo kad bismo ljetno vrijeme ukinuli, da li bi to bilo smisleno. Druga primjedba pitanje mm, mm, E, govorim sada o prometu koji ste nam opširno opisali e, kakva je situacija po vašim ocjenama što se tiče prometne sigurnosti na cestama čujem da je naročito e, promjena voznog reda željeznica mnogo košta mm, dva puta se moraju u cijeloj Europi mijenjati vozni redovi Možete li nam o tome nešto reći? Imate li pouzdanih statistika? A radi se također i o posljedicama promjene vremena na bioritam. Prošli e, tjedan sam dobila dopise od liječnika koji, su e, koji govore o učinku promjene vremena i na ljude i na životinje. I tu se ljudi mnogo ljute zbog toga. Evo, to su pitanja. Hvala lijepa. Imaćemo mogućnosti da kasnije govorimo o bioritmu. Sljedeći govornik je Hela Royl. E, hvala lijepa gospodine predsjedatelju, dame i gospodo. E, jako mi je drago što nam je uopće uspjelo da imamo saslušanje o ovoj temi, što znači da se parlament po prvi puta bavi pitanjem je li to dobro ili loše. Kad sam se počeo baviti tom temom, e, e, postavljalo se pitanje da li je u uredbi i u direktivi napravo, napravljena jedna evaluacija Eh, eh, eh, imali smo jedno izvješće 2007 svima preporučujem da to izvješće pročita to je kao kabare to je nečuveno to je puno vica i humora ali je potpuno besmisleno potpuno besmisleno mm, mm, svaki bi rekao da to uopće nije ozbiljno pokušali smo onda e, napraviti anketu e, i propitati države članice nismo dobili odgovora a sada je još e, imamo još jednu studiju komisije možemo si to pogledati to izvješće komisije ali ono sigurno ne odgovara znanstvenim kriterijima tu smo si mogli prištediti novac E, kako ćemo doći do sigurnih podataka? Nije mi dovoljno da ljudi kažu želimo to promijeniti. Ja bih želio imati činjenice. U prometu čujemo imamo više nesreća, više e, poginulih i e, o tome treba razmisliti. Nikoga ne poznam koji ima čvrste argumente. Ti argumenti moraju biti važeći u cijeloj Europi. E, to treba naravno učiniti promjenu ako do nje dođe, ona treba važiti za cijelu Europsku uniju. Još jedno pitanje o postupku, nadam se da će to ići. E, sada saznajem da e, ljudi kažu da države članice kažu Europska unija mora početi i obratno Europska unija kaže da, da države članice moraju početi kakav bi postupak morao biti može, mi li, može li netko dati na to odgovor koji bi tu bio postupak e, e, nijedna e, država članica za sada još nije predložila da se to promijeni i to me jako čudi E, uzet ćemo još jedno pitanje, a onda ćemo imati prvi blok odgovora, onda ćemo imati dalja pitanja. Zdehov, gospodin Zdehovski ima pitanje. E, dame i gospodo, e, srdačno se zahvaljujem da ovdje imamo ovu raspravu u Europskom parlamentu. Eh, ovdje u dvorani imamo mnogo važnih ljudi koji su zainteresirani eh, za ovu raspravu. Eh, rasprava se tiče direktno naših sugrađana. Ja se već nekoliko godina bavim ovom temom. Uvijek opet dobivam stotina pisama i studija u posljednjih šest godina koje se upravo bave tim pitanjem Mm, ima, neću kritizirati direktivu Europsku uniju niti e, e, studije koje su provedene. E, 2008. godine e, smo dobili jedan, jednu studiju koja je pokazala da u prva tri tjedna nakon promjena od zimskog na ljetno vrijeme da e, tu e, broj nesreća e, raste za 6 do 10%. posto o bioritmu ćemo razgovarati kasnije. Imamo još jednu studiju iz 2007. Science Daily. Ona pokazuje da ljudi više nisu u stanju reagirati na promjenu vremena. I to ponovno pokazuje da tu e, s tom promjenom imamo problema. Stoga bih rado e, e, saznao da, da li ove nove studije da li će Evropska unija reagirati na nove studije a imamo ih dosta recimo studije koje se bave bioritmom vremenski period 1992. do 2001. godine ta studija je pokazala da je broj samoubojstava porastao za otprilike 5 do 7%. A zatim i pitanje o broju nezgoda i nesreća u sada govorimo ovdje o prometu kako bismo e, reagirali na istraživanje e, e, časopisa Swift koji pokazuje da u prvih nekoliko tjedana nakon promjene E, broj nesreća e, raste za 8% u, posto. u Švedskoj se pokazalo da broj nesreća, prometnih nesreća e, poraste za 11%. Ne znam je li to povezano sa stupnjem svjetlosti ili mraka, ali svakako vidimo da broj nesreća raste a naročito i broj nesreća biciklista. Svake godine e, u ovo vrijeme onda poraste e, broj automobilskih e, i drugih nesreća u prometu. Trebamo se time ozbiljno pozabaviti ili možda ne. Hvala lijepa govornicima na, na ovim pitanjima, a sad će nam E, sad ćemo dobiti odgovore. Gospođo, imate riječ. Hvala lijepa na pitanje. Kao što je, e, je spomenuto, ovo je e, pitanje koje mnoge ljude pasionira. Mm, imamo primjedbi od naših sugrađana, od naših obitelji ali e, e, što se tiče komisije kao institucije koja treba e, reagirati i raditi na usklađivanju internog tržišta bojim se da moramo reći da u ovoj fazi moramo postaviti pitanje hoćemo li ukinuti ovu uredbu ovu direktivu E, što bismo napravili ako neka država članica odluči zadržati e, e, ljetno i zimsko vrijeme onda se vraćamo u prošlost mogli bismo predložiti na osnovi unutarnjeg tržišta da sve države članice promjene da, da se zadrži ljetno vrijeme Drž, e, komisija još nije dobila nijedan zahtjev od država članica za promjenom. E, e, najviše pitanja i primjedbi dolazi od građana ili od nekih udruga mm, poduzeća to ne brine mnogo od njih ne dobivamo primjedbe one oni e, poduzeća žele dugoročno planiranje e, ako treba doći do promjene. Možda imamo, možda kad bismo ne znamo što bi se dogodilo da dobijemo nekakvu inicijativu. E, da li bi se države članice složile ili ne? Da li bi se parlament složio ili ne? Kao što sam već rekla, S institucionalnog stanovišta imamo malo prostora za manevriranje. E, odluka o standardnom vremenu to je nadležnost svake pojedine države članice. Hvala. E, imali smo e, pitanje o voznim redovima tu e, to nije moje područje ne mogu dati odgovor što se tiče da li trebamo znanstveno razumijevanje ovog pitanja možemo imati brojke koje nešto pokazuju a ono pitanje o povećanju nesreća e, u jesen i u ljetu e, e, to bi smanjenje broja nesreća u ljeti je normalno i očekivati jer ima više dnevnog svjetla. Dakle, ove sezonske varijacije su odgovorne za porast ili smanjenje broja nesreća Mislim da e, je to sve što vam mogu reći kao odgovor na pitanja koja su postavljena. E, imat ćemo i drugih pitanja. Gospodin Beker ima pitanje. Hvala lijepa predsjedatelju. E, zahvaljujem svim e, stručnjacima i članovima komisije koji su nam dali informacije. Ja bih odmah htio reći za mene je komisija odgovorna za to da dade inicijativu. A kako se, će se to onda odraziti na zakonodavno područje, to je e, e, druga faza. Komisija treba dati inicijativu. To je za mene važna spoznaja. E, nemamo dugoročnih e, znanstvenih e, studija o tom problemu. E, sve one studije koje nažalost govore o mnogim nesrećama i poginulima, one nisu ozbiljno proučene. Možete me ispraviti, ali znamo da kod školske djece kao i kod starijih ljudi i u mnogim studijama E, imamo mnoge nedostatke i te studije nisu uh, ocijenjene. Mislim da poduzeća e, ne bi, ne, ne bi trpile od ukidanja ljetnog i zimskog vremena jer oni poduzeća su fleksibilna Isto tako ne smijemo govoriti o tome da ćemo e, ukinuti ljetno vrijeme, nego da ćemo preispitati promjenu od zimskog na ljetno vrijeme. A onda e, možemo možda doći do toga da ćemo govoriti u prilog zadržavanja samo ljetnog vremena zašto bismo mijenjali vrijeme e, ako nemamo nikakvu uštedu na energiji i slično e, tu nemamo nikakve niti dobitke u prometu prema tome e, tu moramo imati dvije posebne teme ako nemamo za to dovoljno vremena onda odluka o, o tom pitanju treba pasti tek za godinu dana. To trebamo odgoditi za godinu dana jer radi se o milijardama eura. Hvala lijepa. Gospodin Liza ima riječ. Ja, hvala predsjedniče. E, hvala odborima koji su organizirali ovo saslušanje. E, ja sam e, već zagovarao da odbor za okoliš se pozabavi tom temom. Mislim da je dobro da imamo saslušanje. Ono što su sada već rekli kolege, to bih želio potvrditi i nadovezati se na to čujemo već godinama da još nijedna država članica nije zamolila da se ukine ljetno vrijeme. Ako to jedna sama država članica učini, to jest ukine promjenu vremena, onda nismo ništa postigli. To se mora napraviti u cijeloj Europskoj uniji. Ako pa parlament napravi jedan inicijativni izvještaj i onda komisija predloži ukidanje promjene vremena komisija je uvijek bila dovoljna kreativna ako je nešto politički željela i ako je to pravno moguće onda komisija uvijek napravi i dade neki prijedlog pa mi nećete reći da to ovaj puta neće biti moguće trebamo imati trebamo dobiti jedan e, prikladan odgovor na ovo pitanje hvala lijepa gospođa Havdala hvala lijepa hvala ja bih podržala gotovo sve što su kolege do sad e, rekli Što se tiče onoga što je rekao gost vezano uz sigurnost u prometu, ono što mislim da smo čuli jest e, utjecaj, da je utjecaj ljetnog e, računanja vremena zapravo da nije tako ključan. Mi doista evo patimo u studenom i vi biste, ukoliko biste posjetili moj grad na sjeveru Finske, u to doba godine uopće nema svjetla. I potom, to se dobro ste nam objasnili, da su nekad posljedice kontradiktorne. Da, do nekad je to dobro za promet, ali u Njemačkoj ljudi više izlaze na večer ukoliko ima više svjetla, pa onda je broj nesreća veći, pa kako onda donijeti zaključak? Ono što smo pak čuli od komisije, mislim da je protivnosti sa filozofijom zakonodavstva koje planira Junckerova komisija, ono što stalno čujemo od Timmermansa, je da veli da direktive imaju dodatnu vrijednost. Pa ima li ova direktiva tu dodatnu vrijednost? U to ozbiljno sumnjam. Mislim da bi stvarno bilo u skladu sa zakonodavnom filozofijom ove komisije da se ova direktiva ukine kao ono nebitna i bila bi dobar i primjer za refit program. Kada su me pitali koji bi bio prvi kandidat za refit program, ja bih rekla direktiva o ljetnom računanju vremena i dobila sam tisuću lajkova na Facebooku zbog toga. Pa ne znam ko, bili, je li komisija dobila toliko lajkova na, na tu ideju, ali evo ja jesam, kao što je spominjala prije kolegica Nibler. Kao što ste sami rekli, tvrtke žele dugoročno planirati. Znači li to da nećete predložiti nikakve zakonodavne promjene? Pa sumnjam da je to tako. Također vjerujem da komisija ima pravo inicijative i gospodin Lise je to dobro rekao, parlament može pomoći komisiji da dođe do nekih zaključaka i mi imamo neformalno pravo inicijative uz potporu dakako većine zastupnika. Dakle, postoje sredstva da mi koji predstavljamo građane, kojima čini se ovo dosta smeta i tu se nadovezuje na ono što je rekao kolega Becker, da je to konkretno mijenjanje satova, ono što smeta. Ja recimo studenom ne mijenjam kazaljke, ja kažem, ha, enako će ožujak brzo doći, zašto uopće mijenjati vrijeme? Okay, let's take this. Hvala vam. Uzet ćemo dakle ovaj set e, pitanja. Hoće li dragi gosti odgovoriti na njih? Želite li sad odgovoriti? Gospodže, izvolite. Ispričavam se, ja nisam nikada zanijekala da komisija ima pravo inicijative, ali kao što ste vi to jasno istaknuli i parlament ima načina intervenirati, to zbilja pomaže. To su izvješća na vlastitu inicijativu koje su dobar način da se pomogne komisiji da nešto pokrene. Kao što sam i prije istaknula, do sad nismo primili niti jedan zahtjev od zemalja članica. Postoje mogućnosti za izmjenu ovog propisa, o tome smo malo čas razgovarali, ali prije iznošenja ovog prijedloga mi moramo dobiti studiju utjecaja, moramo dobiti brojke to dobre studije, ne one koje smo prije spominjali, koje ste nazvali, da nisu dovoljno dobre, da nisu dovoljno iscrpne. Dakle, u okviru boljeg eh, zakonodavstva mi možemo izaći sa novim prijedlogom ili ukinuti trenutni propis. Ali evo, opet se vraćamo na ono što sam prije rekla. Ukoliko jedna zemlja članica, dvije ili tri od 28 na odluče nastaviti mijenjati kazaljke na satu, tada nisam sigurna da nas to neće zabrinjavati. To će utjecati na poslovnu klimu u toj zemlji, prekograničnu trgovinu i to bi moglo trpiti posljedice te odluke. Ja ne znam da, nemam nemamo pravo inicijative, ali dosad nismo primili niti jedan službeni zahtjev u tom smislu. Ja ohrabrujem parlament ne samo da izradi izvješće na vlastitu inicijativu, već da podrži istraživanja koja nam mogu pomoći kako bismo našli dobar način kako nastaviti, mijenjati ne mijenjati, kada mijenjati, za koje sektore. Mislim da bi to mogla biti jako dobra inicijativa za naše građane. Dakle, mi se ne opiremo djelovanju u idućim godinama, ali mi moramo imati opravdanje za to u duhu dobrog zakonodavstva. Hvala vam. Yes, just to come uh, Evo samo da se dotaknem uh, zadnjeg uh, komentara, da, on je doista važan. Ove zemlje znači, ove promjene znači da neki ljudi imaju koriste od toga, drugi nemaju, ali kada je riječ o sigurnosnom aspektu mislim da postoji korist zbog smanjenja broja žrtava i tome doprinosi ljetno računanje vremena. ali ovo teško je tu utvrditi točne brojke. Možda može doći do neželjenih e, sekundarnih učinaka. I sami ste rekli, ljudi izlaze više jer ima više dnevnog svjetla. Jedan odgovor na to može biti da se osiguramo da ljudi putuju više noću, ali to ne bi bilo moguće učiniti. Treba pronaći ovu ravnotežu da dobijemo zapravo najbolji učinak kada je riječ o sigurnosnim aspektima. I na koncu to je politička odluka. Želimo li da svi imaju isto vrijeme tada će se neki, morati žrtvovati za opće dobro ili ćete vi kao parlamentarci dozvoliti ove razlike u računanju vremena, vremena i to nije u skladu sa mojim ovlastima. Mislim da će se morati ovdje podniti neke žrtve. Ova odluka zasigurno neće biti lagana niti ugodna. Thank you. Last two questions. Hvala vam. Zadnja dva pitanja u ovom bloku. Zastupnica Kaufman. Ja, vielen Dank, Herr Hvala predsjedniče za razliku od drugih govornika ću postaviti samo pitanje. E, neću reći e, smatram li promjenu vremena dobrim ili ne. Ovdje imamo saslušanje. E, mene brine veza između broja nezgoda i promjena vremena da li naš kolega iz Velike Britanije e, može reći je li to znanstveno dokazano? Nezgode imaju razno razne uzroke. Mm, e, automobili mogu biti u lošem tehničkom stanju, vozači mogu biti alkoholizirani, e, prometna pravila se mogu zanemariti ili ne poštivati mm, mm, ako pogledamo broj sudionika u prometu onda znamo da broj automobila u prometu je e, znatno porastao u posljednjih nekoliko godina e, naročito za vrijeme e, rush houra i tako dalje i tako dalje Možda bismo mogli još nešto čuti o tim faktora e, o tim faktorima i o vezi između e, broja nezgoda i poginulih i promjene vremena. Hvala vam. Zadnje pitanje e, kolegica Šojdrova. Hvala vam. Govorit ću češki jer imamo dosta gostiju iz Češke. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Sklonija sam podržati one koji se nalaze i za inicijative koje traže od komisije studiju koja bi trebala utvrditi koji bi mogli biti učinci prelaska na jedno jedinstveno vrijeme. Senator Schiller nema pojma, ne može zamisliti koliko bi, koliko bi podršku dobio. Ja sam razgovarala sa kolegama diljem političkog spektra i diljem Europske unije koji podržavaju ovakvu ideju. A ideja je da se situacija pojednostavi, da se vrijeme više ne mijenja. Ja mislim da je ovo pitanje tehničke prirode trebali bismo zauzeti be, pristup bez emocija, tehnokratski pristup, vidjeti koji bi bili učinci ukidanja ljetnog računanja vremena. Jasno je da bi to trebali podržati e, zemlje članica, parlament se složiti. E, mislim da mm, komisija spoznala da je inicijativa ovdje. Ja ću rado postaviti pismeno pitanje Europskoj komisiji i tražiti da se objavi studija utjecaja ukoliko to bude potrebno i da se izmjeni direktiva o kojoj smo raspravljali. Europski parlament ima zasigurno važnu ulogu koju može pritom odigrati, možemo vidjeti što kažu naši birači. Želim zahvaliti ovima koji sudjeluju u ovoj inicijativi, prije svega senatoru Šilaru iz Češke republike. Evo imamo reakcije, izvolite gospođo imate riječ. Dakle, što se tiče ove studije utjecaja i njezine izrade, da vidimo koje bi mogli biti učinci, da kako da bi komisija to mogla provesti, tako i parlament, pa bismo možda mogli vidjeti da je situacija sasvim neutralna na terenu, ali i dalje postoji pitanje vezano s proračunska pitanja, tako i su prioriteti Junkerove komisije vezano uz ljetno računanje vremena. Koliko ja znam, ono nije među prioritetima, ali ukoliko ga zatraži jedan od su zakonodavaca i proračunsko tijelo, sve je moguće. Da, što se tiče prvog pitanja, gotovo sve nesreće su rezultat mnogobrojnih čimbenika. Je li vozilo ispravno, kakvi su uvjeti na cesti, je li vozač umoran i tako dalje. Nesreća se dogodi kada je više ovih faktora prisutno, dakle, ne možemo reći, a ovo se dogodilo zbog mraka ili ovo se ne bi dogodilo da je bilo više svjetla. Ne možemo na taj način prići pojedinačnim nesrećama, ali ono što možemo zabilježiti je porast broja nesreća koje se događaju dakle, u isto vrijeme kada je mračno u odnosu na isto vrijeme kada je prisutno svjetlo. Tu vidimo velike razlike, neke razlike proizlaze upravo iz tog mraka. Možda drugi scenarij ne bi mogao e, spasiti te ljude, ali možda postoje drugi znanstveni pristupi koji ima mogli dati tražene brojke. Vi ste, pita, vi ste spomenuli opseg prometa. Dakle, uzimamo u obzir broj nesreća po kilometru kako bismo usporedili više podataka, a ne samo, ne uzimamo samo u obzir broj ukupnih e, nesreća. Međutim, ima više načina kojim se može utvrditi recimo broj nesreća. Je ih više tijekom dana ili tijekom noći. To uspoređujemo na godišnjoj razini. Postoji čitav niz čimbenika koji pokazuju da to definitivno ima veze sa ljetnim računanjem vremena, naime dolazi do smanjenja broja nesreća tijekom ljeta. Nadam se da sam ovim odgovorio na vaša pitanja. Uh, uh, Hvala vam. Dakle, ovim smo završili prvi dio sastanka i zahvaljujem našim gostima na njihovom optimističnim porukama, da imamo snažnog saveznika u komisiji, povim naročito povjerenicu Bjenkovsku koja je zadužena za unutarnje tržište. Ona mi je rekla da se ona osobno zalaže za ukidanje ljetnog računanja vremena. Hvala vam. Idemo na e, drugi dio naše javne rasprave. Prije dajem profesorici Marti Merov i sa sveučilišta Ludvig Maximilians iz e, Minhena. Izvolite, gospođo, imate riječ gospodine Svoboda, Buzek, gospodine Kramer, dame i gospodo. Hvala vam na pozivu na ovo saslušanje su mogućnost sudjelovanja raspravi vezano uz ljetno računanje vremena. Čuli smo kako ono utječe na promet, na gospodarstvo. Idući desetak minuta želim vam reći kako znanstvenici gledaju na ovo računanje vremena. Ja sam Atamerau, dolaz, predajem na sveučilištu Ludwig, Ludwig Maximilians u Mihenu i moje specializacija je cirkadijski sat i ja se bavim kronobiologijom s tim u vezi. Zamah e, za našu raspravu dolazi od, plod rada mog kolege Tila Ronenberga koji također radi na sveučilištu u Mihenu. Kako bih vas brzo uvela u ovu temu, želim vas zamoliti da stanete i na trenutak e, se zapitate na one sa kojima živite, da se zapitate kako oni spavaju u odnosu na vas, odnosno koliko. Većina od vas će se sigurno shvatiti da članovi vašeg domaćinstva spavaju više od vas ili idu ranije u krevet. To je naročito prisutno kod tineđera, odnosno mlađe djece. Međutim, i kod odraslih svako ima jedinstveno želju za snom. I kada o tome razmislite, Vidjet ćete e, da ovo nije neka vrsta preferencije u tradicionalnom značenju te riječi. Vi ne birate vrijeme za san, odnosno vaš kronotip, zato što njega kontrolira vaš biološki sat, a vaš biološki sat je programiran u vašim genima. To je prva točka koju želim istaknuti. Druga je da je vrijeme za san zapravo samo vrh ledene sante. Biolo, biološki sat kontrolira naš život na mnogim razinama, počevši od aktivacije gena do hormonalnih e, promjena, te performanse ponašanja, a zadaća je da optimizira metabolizam, krvožilni sustav, imunitet, kako bi se osigurao da ono, oni funkcioniraju najbolje u određenom vremenu dana. Treći koncept je da cirkadijski sat prima signale iz okoliša u putem, da, putem svjetla i mraka. I ova dva faktora štimaju ovaj biološki sat. Utjecaj svjetla na vaš biološki sat je toliko jak da ukoliko živite u istočnom dijelu vremenske zone, ranije ćete se ustati u odnosu na lokalno vrijeme zato što je vrijeme sunca ranije. Utjecaj e, svjetla na vaš biološki sat je toliko jak da manje svjetla tijekom dana i više svjetla tijekom noći čini od vas kasni kronotip. Utjecaj svjetla na vaš biološki sat je toliko jak da koliko mu se izlažete više svjetla, svjetlu tijekom večeri nego ujutru, postaćete kasniji kronotipovi. U ukoliko vaš kronotip odgovara vašem društvenom rasporedu, oni će e, biti usklađeni i tada vam neće biti potreban, potrebna budilica Nažalost, prema podacima koji smo dobili u upitniku koji je izradio profesor Ronenberg, dobili su podatke da 80% stanovništva koristi budilicu tijekom radnih dana. Ovaj broj je visok zbog niza čimbenika. To su društvene, društvene obaveze, vrijeme za školu, vrijeme za posao. Tu je loša rasvjeta, to čini da se naš biološki sat kasnije aktivira, te ljetno računanje vremena koje miče društvene sate, sat vremena unaprijed. Što se događa kada koristimo budilice tijekom radnog dana? Podaci pokazuju da idemo spavati nešto ranije nego tijekom slobodnih dana, ali i ustajemo se ranije. Daleko ranije prije nego što je to slučaj s našim biološkim satom. Zato je vrijeme za san skraćeno i ono nije optimizirano. Budni smo i aktivni, iako naš sat veli da trebamo spavati. S obzirom na jet lag koji osjećate tijekom putovanja, ovo stanje ranijeg i kraćeg e, sna naziva se društveni jet lag zato što ga izaziva društveni sat, odnosno obaveza da idemo na posao ili u školu. Ukoliko je jet lag povremena pojava um, i ne postoje za njega važnije posljedice. Društveni jet lag je stalno stanje i traje godinama tijekom čitave karijere i postoje posljedice za ovu kroničnu pojavu, neke od njih su vezane za nedostatak sna, to dovodi do lošeg obavljanja posla, do lošeg donošenja odluka, dolazi do problema na razini karaktera, dolazi do problema smanjenja empatije. Druge posljedice vezane su za poremećaje biološkog sata zbog odlaska na spavanje, određeno dobili buđenja u krivo vrijeme. Društveni e, jet lag se dovodi u vezu i sa ovisnošću o nikotinu, alkoholu, to je pretirana konzumacija kave, također se dovodi u vezu sa prekomjernom težinom, metaboličkim bolestima, depresijom, to su sve veliki zdravstveni problemi 21. stoljeća. Dakle, postoje statistički podaci koji indiciraju određeno ponašanje ili patologije u koji dovodi količina društvenog jetlaga. Što više ove vrste jetlaga, to je veća prisutnost prekomjerne težine. Dakle, dovodi do zaključka da do računanje vremena utječe na zdravlje. Ono miče naš društveni e, sat, sat vremena unaprijed. Istovremeno, utjecaj e, svjetla na naš biološki sat je toliko jako da, ga, da biološki sat e, namještaju svjetlo i mrak, a ne društveni sat. Dakle, uz ljetno računanje vremena idemo spavati e, sat vremena ranije i prema našem biološkom satu skupljamo sve više društvenog laga. Postoje više efekata koji su povezani uz ljetno računanje vremena, to su akutni, akutni oblici, bilježimo velik broj srčanih udara, veći broj nesreća. E, drugi su kronični pokazatelji koji dolaze iz niza čimbenika više društvenog jetlaga, znači više cigareta, alkohola, pretilosti, a to je diabetes drugog tipa i više depresije. To su sve moderne epidemije i utječu na rast troškova zdravstva. Jedan, oni utječu na bruto, na, B, na bruto nacionalni proizvod i to ove nas bolesti stoje 131 milijardu eura godišnje. Ukoliko se udaljimo od liječnog računanja vremena, dolazi do smanjenja društvenog jet laga, ovi se pokazatelji smanjuju. Ove se brojke možda čine mm, velikima, ali ja vjerujem da one podcjenjuju situaciju i učinak koji društveni jet lag ima primjerice na tinejdžere oni su naši najnoviji kronotipovi koje smo uzeli u obzir. Europa se ponosi akademske tradicije koju ima i priznaje ključnu ulogu koju obrazovanje igra u našoj budućnosti. Nedavno smo objavili studiju koja pokazuje da srednjoškolci koji su kasni kronotipovi i koji imaju visok društveni jetlag loše prolaze na ispitima koji se organiziraju ujutro nego što to slučaj sa ispitima koji se organiziraju kasnije tijekom dana. Zato bismo trebali, zato biramo naše mlade koji idu na sveučilište i djelomično to baziramo na njihovom kronotipu. Smatramo da ljetno računanje vremena povećava društveni jet lag i da to vodi do problema sa zdravstvenim, do, do, problema sa zdravljem. Također, ukoliko povećamo svjetlost u našem okolišu, ukoliko kontroliramo e, količinu svjetla, ukoliko pomaknemo početak radnog dana i početak školskog dana i ukinemo e, dječno računjenje vremena, sve ovo će smanjiti društveni jet lag kod evropskog stanovništva. Hvala vam. Thank you, madam. E, Hvala vam. Sada ćemo čuti sljedeći doprinos a sljedeći izlagač je dr. Werner van der Braane, istraživač iz istraživačke skupine Government and Law iz Antwerpena. Izvolite, imate 10 minuta. Zahvaljujem predsjedatelji, poštovani zastupnici, e, zahvaljujem na pozivu. Što se tiče bolje regulative, želio bih istaknuti četiri točke što se tiče direktive o ljetnom računanju vremena. Započet ćemo sa pravnom pozdinom i utjecajem provedbe, a zatim direktivom. Prije svega pravna osnova i objašnjenje u memorandumu iz 2010. Druga treća točka tiču se načela subsidijarnosti i proporcionalnosti i četvrta će kratka točka biti to je ex post procjena 2007. godine. Što se uvoda tiče, što je pravna važnost donošenja zakona ako se temelji na zakonima? Ključna komponenta bolje regulative jest da pokušamo doći do ravnoteže između političke diskresije i objektivnog donošenja zakona. Izvješća u utjecaju donose e, informacije za racionalno donošenje odluka i naravno mogućnost revizije Europskog suda. Kroz ove studije sud može revidirati procjenu u ovom slučaju se radi o vrlo složenim socijalnim indikatorima, iako e, sud još uvijek može dati veliki prostor za diskreciju donositelja zakona. Utjecaj, studije utjecaja glavni su instrumenti kroz koje zakonodavac može pokazati da zadovoljava zahtjeve proporcionalnosti i subsidijarnosti. U ovom konkretnom slučaju direktive ljetno računanje vremena ona je donesena ranije od e, uredbe o boljem zakonodavstvu, ali o memorandum iz 2010. zapravo opravdava izbor pravne osnove poštujući proporcionalnost i subsidijarnost. Dakle, prije svega pravna osnova za direktivu 2000, kroz 2004 je e, jedna klauzula o usklađivanju koje omogućava Europskoj uniji da osvoje mjere, direktive koje su usmjerene ka ujedničavanju nacionalnih mjera i to kako bi se poboljšalo funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Sud može odlučiti o primjenjivosti ovih zakona namećujući tri ograničenja. Prije svega, niti jedan konkretan zakon ne smije, koji već postoji ne smije obuhvaćati ovu mjeru, zatim ta mjera treba poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta, a neki nesrazmjeri e, između nacionalnih odredbi nisu dovoljan razlog. I treća stvar mora doći do, ne smije doći do narušavanja konkurencije ili sprečavanja nekakvih budućih zapreka. Sud je sažeo ovo u slučaju iz 2009. Vodafone i citiram, rečeno je da su ciljevi mjera koje su usvojene e, da moraju biti poboljšanje uvjeta za funkcioniranje unutarnjeg tržišta a disparitet između nacionalnih pravila i mogućnost narušavanja konkurencije od temeljnih sloboda nisu dovoljan razlog da se opravda korištenje članka 59. kao pravna osnova. I to osobito slučajevima gdje postoje neke razlike između nacionalnih pravila i kada ta pravila imaju izravan utjecaj na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Dakle, sud može izravno djelovati na uređenju unutarnjeg tržišta, no njegove presude ne mogu se lago protumačiti. Dakle, isto tako u njemačkom sustavu imamo sličan, sličnu mogućnost gdje postoji određena mogućnost da se ograniči zakonodavac. E, Bundesverfassungsgericht traži zakonodavca da pokaže pozitivne ili negativne posljedice. I zakonodavac mora to dokazati, na njemu je dakle temelj, na njemu je da dokaže prednosti ili nedostatke i isto tako mora spomenuti koliko je dosljedna metodologija. Dakle, utjecaj e, u ovom konkretnom slučaju, ljetnom računanju vremena, E, čini se da memorandum iz 2009. se temelji na konzultacijama gdje je samo tržište bilo za usklađivanje ljetnog računanja vremena. Na temelju procesa konzultacija u prošlosti se moglo uvjeriti sud da primijeni članak 1.1.4, no svejedno memorandum iz 2010. godine i konkretno pitanje poboljšanja situacije jedinstvenog tržišta, e, ne čini se da je dovoljno znatno da je potrebna daljnja aktivnost Europske unije. Nastavit ćemo sa proporcionalnosti i supsidijarnosti. Obveza poštivanja načela proporcionalnosti svodi se na obuhvat mjere, na samu narav mjere i troškove i prednosti. Dakle, tu se misli na administrativno opterećenje. Sam oblik mjere, u ovom slučaju regulativa, ispričavam se, direktiva koja harmonizira nacionalno pravo, je najbolji način za ostvariti željenu svrhu. Proporcionalnost je također svrstni katalizator za donošenje zakona koje se temelji na dokazima, no mora se uravnotežiti prednosti i nedostatke koji u ovom slučaju nisu u potpunosti uvjerljivi. Komisija svoje ocjene temelji na nezavisnim zaključcima koji se temelji na cijelom nizu studija. Zaključci zapravo nisu od odlične vrijednosti kao što je komisija sama spomenula u svojim memorandumima. Primjerice što se tiče poljoprivrede, prema memorandumu ne čini se da je moguće donijeti neke jasne zaključke, a što se tiče zaštite okoliša čini se da je nemoguće doći do univerzalnih zaključaka. Utjecaj ljetnog računanja vremena na energetiku, zdravstvo i promet, to je bilo teško procijeniti i isto je tako bio slučaj u studiji koja je bila prije 16 godina napravljena. Što se tiče turizma i transporta, čini se zapravo da je to glavni pokretač za ove aktivnosti, no što se tiče transporta, detaljna procjena se temeljila samo na jednom hipotetskom izvješću iz Francuske u 96. godini. E, Europski sud traži da se daju detaljni detalji i objašnjenja za ovakve aktivnosti, tako da je to obveza zakonodavca. A sud samo može provjeriti da li je proporcionalnost zadovoljena. Također, u ovom trenutku moramo imati na umu da iako dokazi se čini da nisu uvjerljivi, da kako bi sud djelovalo, djelovao, mora imati opravdanje e, kako bi se uplovo rad zakonodavstva. Objašnjenje što se tiče subsidijarnosti e, traži da dođe do dodane vrijednosti na temelju europskih aktivnosti e, i to je također objašnjeno u memorandumu Neću ponavljati citat iz članka 4.1 memoranduma, na to je primjer e, neuvjerljivog rezoniranja e, zakonodavstva. E, Europski sud je bio prilično široke ruke do sada, no to više nije slučaj i mišljenje o slučaju Vodafona pokazuje da bi studija utjecaja u ovakvim situacijama mogla biti od kritične važnosti. Dakle, još imam neke detalje o Vodafonu koje ću vam podnijeti pismenim putom. Što se tiče direktive o ljetnom računanju vremena, ne možemo doći do odgovora e, koji su postavljeni kao glavna odgovora na pitanja postavljenim u početnim smjernicama. I u ovakvom slučaju moramo reći da su potrebne, e, potrebno dokazati jasne prednosti za donošenje zakona. U svakoj državi članici prije prve direktive ljetno računanje vremena se provodilo na različite načine, ali nije jasno zbog čega to države članice ne bi mogle koordinirati između sebe. Dodana vrijednost u ovom slučaju je zapravo samo to uskleđivanje i a sposobnost ili nesposobnost država članica da same to urede nije zapravo dokazano niti opravdana. I zaključno, direktiva o ljetnom računanju, računanju vremena nudi poticaj za ovaj program, a pravno opravdanje što se tiče pravne osnove, proporcionalnosti i subsidijarnosti neuvjerljivo je, a Europski sud bi vjerojatno ne bi e, djelovao u ovakvom slučaju. A također treba uzeti u obzir opću razinu prihvaćanja primjene ove direktive. Hvala. Thank you very much. Uh, Hvala lijepa. Još jednom imamo mogućnost postavljati pitanja. E, oba uvažena govornika. Gospodin Beker ima riječ. E, ovaj puta samo kratko. E, mislim da na temelju ova dva izvješća naših stručnjaka vidimo da se potvrđuje to da e, da je potrebna e, znanstvena studija statusa quo. E, ne znam kako će to ispasti, to ne znam. E, neću govoriti što bih ja više volio, ali imamo razloga koje smo čuli od gospođe koja je istakla kronobiološke karakteristike. Da, da da tu ne dolazi do irelevantnih promjena u ljudskom životu. Gospodin Lize, eh, hvala lijepa. Eh, eh, hvala oba govornika. Imam pitanje za gospođu gospođu Matumeru. Ne znam jesam li dobro shvatio. Ako sam dobro shvatio s njenog stanovišta nije samo promjena vremena dva puta godišnje E, i to je problem problem je to da moramo ustati sat ranije a biološki sat mnogih ljudi to ne mogu e, svladati e, i onda to vodi do raznih bolesti to bi onda značilo ne samo da ne smijemo mijenjati vrijeme već da moramo ostati kod zimskog vremena E, hvala, gospodin ima riječ. I ja bih se e, nadovezao na ovo pitanje. Gospođo profesor, zanimalo bi me, e, je li ovo što ste iznijeli, da li je to pokriveno u znanosti koja se time bavi ili je li to kontroverzno ili ne? Naravno, vrlo teško je imati nekontroverznih pitanja. Imate li objašnjenje zašto e, se ovi e, ove teme koje su vrlo ozbiljne, e, zašto one dobivaju toliko malo pažnje i u političkom životu i u životu građana ja to na početku nisam e, ozbiljno shvaćao. E, mislio sam da zdravstveni problemi nisu ozbiljni. Zašto je takova situacija? Pitam se. Možemo li kvantificirati, to je moje treće pitanje, e, koliko je to ljudi koji trpe od promjene vremena? E, je li to polovica stanovništva ili mnogo više. Evo, tako sam formulirao moja pitanja. Hvala. Hvala lijepa. Sada bih zamolio naše e, uvažene govornike da odgovore. E, imamo, gospodin Lebreton ima još jedno pitanje. Hvala gospodine predsjedniče ja bih e, želio reći koliko je važno i zanimljivo današnje saslušanje o ljetnom vremenu malo imamo vrtoglavicu nakon ovih izlaganja pitamo se zašto je uvedeno ljetno vrijeme jer imamo mnogo argumenata koji su e, tada e, navedeni svi ti argumenti padaju argument sigurnosti padaju, jer vidimo da imamo više automobilskih nesreća e, kad se mijenja vrijeme. Bioritam e, također trpi jer smo upravo čuli e, da tu dolazi do poremećaja. To također umanjuje učinkovitost pojedinaca šteti zdravlju još jedan važan e, e, argument je bio uštede e, i ne znam jesam li dobro shvatio je li prijevod bio dobar postavljam pitanje gospođi Meru 131 milijardu eura košta ovaj prelazak na ljetno vrijeme je, ako je to tako, to je strašno. E, e, gospodin Van der Bruen je pocrtao da pravna osnova koja je e, bila uzeta za promjenu vremena, da je ta pravna osnova krhka. Zašto smo se onda upustili tu avanturu? E, sigurno to nije bilo samo e, ideologija Europske unije koja je željela staviti šapu na još jedno područje. Hvala lijepa. Prije no što dam riječ našim uvaženim govornicima, htio bih osigurati da gospodin Le Breton e, zna da, da ćemo imati još jedan prilog koji nakon ovih odgovora. E, profesor Camero ima riječ. Hvala na pitanjima. Ja sam zapisala nekoliko stvari kako bih pojasnila stvari ili odgovorila na ova pitanja. E, netko je e, e, rekao da postoje teškoće u spavanju, da to traje tjedan dana. To smo proučavali. E, e, I to smo proučavali kod 50 ljudi. Rani kronotipavi, kronotipovi nemaju problema sa promjenom vremena, ali kasniji kronotipovi, e, a to je većina stanovništva, Kod njih problemi traju nekoliko tjedana i do četiri tjedna nakon promjene vremena ljudi dolaze na recimo na radno mjesto, a još su jako pospani i spavaju. E, pitali ste se da li sam e, sugerirala da ostanemo kod zimskog vremena. Da, to kažemo kronobiološka istraživanja pokazuju da bismo trebali ostati kod zimskog e, vremena to je e, sukus svih naših istraživanja kolega ovdje je se pita zašto nismo čuli više o tom problemu i to ranije E, ja bih e, kronobiologija je e, tek počela kao područje izraživanje mm, nismo mnogo znali o kronobiologiji biološki sat je mjerenje svih procesa u našem tijelu u pojedinim vremenima E, e, ako e, tu prčkamo po tome možemo i dalje funkcionirati, osjećamo se ok, malo smo umorni, polakše odgovaramo na pitanja i tako dalje. Ali te male promjene, ali izgleda da tijekom vremena, a to pokazuju studije, te male promjene se kumuliraju. biološki sat i socijalni jet lag je e, bolest malih učinaka. To je malo teško objasniti. Ako imate određeni gen, mutaciju u Huntington genu, dobit ćete e, Huntingtonovu bolest ali onda imate i bolesti malih efekata e, imate mali insult tijekom vremena e, i onda razvijete neku bolest a to je tip bolesti koju proizvodi socijalni jet lag on se manifestira na nizu e, bolesti, srčanih bolesti, razvoj malignih oboljenja i tako dalje. Evo toliko još o tome. Ja sam pripremila jednu bijelu knjigu. E, mi e, e, kolege koji se bavimo kronobiologijom u Europi imamo tu jednu e, bijelu, e, imate jedan, e, jednu stranicu teksta koji vam pokazuje kako mi funkcioniramo u kronobiološkom smislu. na koliko to ljudi utječe? Socijalni jet lag je ono, svaki koji koristi budilicu ima neku vrstu socijalno jetlaga. Kod nekih je to više, kod nekih manje izraženo. Najviše je to izraženo kod tinejdžera. Kako, zašto smo uopće e, uveli e, promjenu vremena? Mm, Pročitala sam neke povijesti tog fenomena. Jednu priču koju sam čula jeste da je bio jedan britanski arhitekt koji je e, putovao u London e, svaki dan. On je bio rani kronotip e, i mm, on je vidio da ljudi spuštaju zastore da bi spriječili ulazak sunca pa je onda mislio da je to traćenje vremena, tračenje sunca i e, zato je predložio prelazak na ljetno vrijeme. Naravno to nije znanstveno dokazano, ali to je jedna od teorija. E, e, htio bih naglasiti da suština mog mišljenja o pravnoj osnovi se tiče razlike između dva pitanja da li i da imamo promjenu vremena i koja je dimenzija unutarnjeg tržišta e, sa tim e, s tom promjenom vremena e, tu imamo dva stanovišta moramo imati bolju regulaciju i, i nedavni slučajevi e, suda pravde tu nemamo dovoljno opravdanja imamo mnogo dokaza za e, korisnost e, promjena vremena. To nema nikakve veze sa člankom 95 o usklađivanju, harmonizaciji i učinku na unutarnje tržište. Međutim, imamo neke dokaze, ali nemamo e, zamjetnih poremećaja prema tim dokazima. Hvala lijepa. ovime, e, ovime smo iscrpli e, pitanja i odgovore. Završili smo sa drugim blokom. I na kraju, ali jako važno, dr. Mihal Wunderlich, član upravnog odbora E, e, njemačke asocijacije energetike i e, odne industrije. Imate deset minuta, profesore. Hvala lijepa, dame i gospodo, zastupnici. Zahvaljujem srdačno što ste me pozvali na ovo saslušanje. Ja sam Mihail Wunderlich, ja sam član upravnog e, odbora Asocijacije za energetiku i e, radim ovdje i u Briselu. Ja ću pokušati e, malo osvijetliti ovu temu. U prvom redu bih želio reći da dostupni činjenice nisu, znanstvene činjenice nisu ni opsežne niti zadovoljavajuće što se tiče tehnoloških inovacija kod proizvodnje e, energetike, tu imamo mnoge promjene koje možemo, moramo e, naravno uzeti u obzir. E, o tome ću kasnije govoriti. Promjena na ljetno vrijeme postoji od 80. godine, a u cijeloj Europi od 96. godine i to bi trebalo optimirati e, korištenje dnevnog svjetla. E, najvažniji razlozi komisije za to uvođenje e, od 96. to je na, uvedeno na osnovi jedne direktive, a na podlozi jednog proučavanja, to je studije. Najvažniji argument kod toga je bio za Mm, jeste glatko odvijanje europskog unutarnjeg e, tržišta naročito kod e, poljoprivrede i turizma da tu trebamo imati jednaku osnovu e, kod uvođenja ove direktive komisija je priznala da to pogoduje slobodnom vremenu večer. ali da nemamo točne dokaze kako će to utjecati na druge e, faktore. E, e, argument da navečer onda trebamo manje električne rasvjete mm, to se nekako kompenzira s time da ujutro trebamo više grijati jer je ujutro hladno E, imamo i činjenicne e, uštede, njih je teško dokazati, one su male. E, tu nemamo dovoljno dokaza. Što se tiče energetskih faktora, tu je upitna korisnost promjene vremena E, ova ušteda nikada nije stvarno dokazana e, po e, agenciji za okoliš u Savezne Republike Njemačke naručilo je jednu studiju tehničkog sveučilišta u Minhenu Mm, učinak e, ljetnog vremena na e, štednju energije. E, rezultati studije su pokazali da su uštede zapravo irelevantne, da su vrlo male da ih je uglavnom teško ustanoviti. Onda je komisija 2007. dala jedno priopćenje i sažela trenutnu situaciju. Ako to pogledamo, neki primjeri iz toga. U Bugarskoj se ustanovalo da je u ušteda 0,01% svih troškova E, to je bilo 2005. E, e, naravno imamo više dnevnog svjetla, ali kod današnjeg tehničkog napretka sa štednim žaruljama i tako dalje tu nemamo mnogo uštede. U, u onim državama E, razlika e, e, manje od 10% između ljetnog i zimskog vremena ta razlika se pripisuje naravno zimskim i ljetnim uvjetima u Indijani se Eh, pratilo potrošak eh, eh, domaćinstava ehm, ehm, koliko su domaćinstva trošila energije vidjelo se da je potrošnja porasla za 4% i to se pripisuje većoj potrošnji energije na grijanje domova preporuka studije je mm, mm, e, za Austriju je recimo napravljena studija e, koja pokazuje da su uštede promjene zbog promjene vremena 4 milijuna eura. Međutim, koja je osnova bila za takove e, rezultate studije se ne vidi E, i e, uglavnom dolazimo do zaključka da uštede e, struje za rasvjetu te se uštede onda gube jer moramo više grijati kuće i stanove već 2010. smo imali jedan izvještaj da udio potrošnje energije za rasvjetu iznosi samo 8% troškova e, pa su a učinci e, koji se e, postižu sve uštede se mogu pripisati novim tehnologijama a sada preispitivanje promjene vremena E, trebaju biti zasnovane na modernim studijama e, e, moraju se bazirati na utjecaj proizvodnje energije u državama članicama to treba ne samo proučiti E, već treba i onda zaključiti koji model e, vremenskog e, vremenskog orijentiranja trebamo uopće imati. Po našem saznanju nemamo dovoljno proučavanja i zaključno bih preporučio da e, komisija dade e, e, konkretnu preporuku da se odluka o promjeni vremena mora zasnivati na dobro argumentiranim i savjesnim studijama. Zahvaljujem na pažnji. Hvala vam. Imamo vrijeme za pitanja sada koje možete postaviti zadnjem govorniku. Hvala vam na vašem izlaganju koje je bilo jako zanimljivo. Vi kažete da su e, razlozi za ovu izmjenu ljetnog računanja vremena bile zapravo potrebe, energetske potrebe kriza na naftnom tržištu i slično. Međutim, vi ste sami rekli da se nakon kratkog vremena utvrdilo da, da do uštede nije došlo zato što se ustanovilo da se uštede mogu stvariti u nekim drugim sektorima, pa tada nema e, potrebe da nam se ovo nameće dva puta godišnje. Ova izmjena računanja vremena. Onda ste spominjali studije još do, iz 2007. koje je provela komisija. Trebalo se provjeriti koje će biti učinci uvođenja ovakve mjere. Naveli ste i čitav niz primjera. I već u vremenu kojem je donesena ova mjera ušteda koji se govorilo nije se mogla dokazati. Dakle, želim postaviti pitanje. Koncentrirali ste se na njemačke podatke jer ste vi za to zaduženi, ali brojke vezane za 2007. kojima raspolaže komisija, ukoliko sam dobro shvatio, pokazuje, pokazuju da njemačke brojke vrijede i za druge zemlje članice. Dakle, postoji ovo referiranje na SAD, tamo je situacija nešto drugačija, ali kažete da ovo više, pokazatelji više ne vrijede, pa tada još, jednom, još jedan razlog više dakle, da ustvrdim da je ovo zbilja nepotrebno. Hvala vam, zastupnica Nibler. Hvala vam. Htjela bih zahvaliti profesoru na, ovoj, ovom izlaganju. mogu se samo složiti sa kolegom koji je govorio prije mene i reći motivi koji su postajali iza uvođenja direktive su bili jasni, dakle iskoristiti ovu moguću uštedu, ali jedno kada se pokazalo da ove mogućnosti uštede nema, tada nema smisla zadržati ovu direktivu koja je na snazi s obzirom, naročito s obzirom na ove negativne učinke koje je spominjao naš gost, znači gosti koji su govorili o utjecaju na bioritam, na biološki sat i slično i nemam za to tim u vezi neka druga pitanja, ali zanima me jedna stvar, a to je koliko nas košta, koliko nas stoji ova izmjena o kazaljka na satu, dakle osim ovih učinaka kojima ste govorili, govorimo i o raspored u voznim redovima i dakle upravo u ovom razdoblju u kojima se pokušava uštediti gdje se može, mislim da je važno uzeti u obzir. I osim toga, gospodine predsjedavajući, zanima me da hoćemo li nakon ovog javne rasprave imati još neke povratne podatke, hoćemo li dobiti neke povratne informacije u vezi s ovim pitanjem. Dakle, pitam se je li potrebno napisati neko izvješće na vlastitu inicijativu ili postaviti pitanje komisiji. bih zbilja bila zahvalna ukoliko bismo današnju E, javnu raspravu, odnosno zaključke moći predstaviti kolegama i vidjeti, pokazati im kakva je situacija. Jer nitko još, se, nisam čuo da se itko založio za zadržavanje računanja, ljetnog računanja vremena. Te me zanima, možemo li organizirati neke dodatne inicijative kako ovo što je e, danas rečeno ne bi ostalo ovako u zraku. Želite li odgovoriti, gospodine Mudelicht? Da. Kratko, Odgovorit ću na njemačkom. Ukoliko pogledamo izvješće komisije, dakle imamo jedinstvena pravila na razini Evropske unije, a sa znanstvenog stajališta nije moguće utvrditi nešto drugo, već reći da se postigla ušteda u korištenju energije. Međutim, to prije svega zahvaljujući napretku tehnologije. Mm, ne mogu reći da postoje sistematske studije koje su provedene i to je zasigurno nešto o čemu bismo trebali razmišljati i uzeti u obzir, naročito kada je riječ o solarnoj energiji. Imam brojke koje vrijede za Njemačku, a vezano za druge zemlje članice raspolažemo sa malo podataka. Govorimo o dosta niskim ukupnim brojkama. Međutim, kada je riječ o energetskim pitanjima vezanim uz ovu direktivu, uz njezino uvođenje, nije dokazana mogućnost uštede i to vam mogu potvrditi. Hvala vam. Prije nego što zaključimo ovo javnu raspravu, želim zahvaliti svim današnjim govornicima. Želim reći da imamo još jednog gosta, to je gospodin Šilar, član Češkog e, senata koji je autor inicijative za jedno jedinstveno vrijeme i on nam se želi obratiti. Dakle, gospodine Šilar, imate riječ. Važene dame, a važeni panove, moc djekuji za udje... Dame i gospodo, htio bih vam zahvaliti što ste mi dali mogućnost da vam se obratim i da sudjelujem u vašoj današnjoj raspravi. Želim zahvaliti svom prijatelju Pavelu Švobodi i kolegi gospođi Šjordovoj koji su mi e, puno pomogli ovdje u Europskom parlamentu. Ja se bavim e, ovim pitanjem e, već dugo vremena i imam čitav niz komentara. Do ovog pitanja, pitanje ljetnog računanja vremena prvi put se spomenulo početkom prošlog stoljeća, zapravo je Benjamin Franklin prvi potaknuo pitanje uvođenja ljetnog računanja vremena, a jednako su tijekom Prvog svjetskog rata učinili Englezi i Francuzi kako bi se mogli duže boriti, a jednako je učinio Hitler u Drugom svjetskom ratu iz istih razloga. ljetno računanje vremena uvedeno je u Čehoslovačkoj tijekom 1970. kako bi se došlo do uštede energije. Ali riječ je samo o ljudskom uplitanju u prirodu. Ljudi misle da su moćni od prirode, moćni od sunca, i zato donose ovakve odluke. Htio bih zahvaliti profesoru koji je govorio o zdravstvenim pitanjima, zato što profesorica Ilnerova u Češkoj republici ona je došla do sličnih zaključaka i često se pozivam upravo na ono što je ona utvrdila. I s obzirom na to da nitko nema koristi, prema našem istraživanju 20% stanovništva smeta mijenjanje računanja vremena. Što se prije riješimo ovog sustava, to će biti bolje. Osobe koje boluju od davnog sindroma. Također su među onima kojima smeta ovo pomicanje kazaljki, a oni duže trpe posljedice ovih izmjena. Imamo prijatelje, kolege koji imaju ovaj sindrom i oni to teško podnose koliko nam je stalo do njih, tada je doista vrijeme da nešto poduzmemo i Europska komisija doista treba nešto poduzeti. Mi ćemo se nastaviti s ovom kampanjom u Češkoj i nastojat ćemo uvjeriti e, vladu, tamošnju vladu da poduzme nešto vezano uz ovo pitanje. Hvala vam. Hvala. Izvolite, profesor, imate, profesorice, imate e, riječ. Hvala. Bih e, samo htjela reći da je Benjamin Franklin bio rani kronotip, on nikad ne bi posegnuo za ovom mjerom, da to nije bio slučaj. Ispričavam se <laughs> zbog njega. Okay. Uh, I think um, that it is time to... Hvala vam, mislim da je vrijeme da zahvalimo svim današnjim govornicima što su sudjelovali u ovoj raspravi što su nas informirali. Također hvala svim zastupnicima ne samo na njihovoj nazočnosti već i što me podupiru, što smo podupili organizaciji ovog, ove javne rasprave jer kada sam na početku iznio ovu ideju da organiziramo ovo zajedničku javnu raspravu nisu svi bili, kako da kažem, optimistični vezano uz ovu, vezano uz provedbu ove ideje, i to je da se izrazim diplomatski. Zahvaljujem još jednom govornicima. Čuli smo dosta informacija od njih. Znamo da moramo nastaviti sa e, svojim djelovanjem po pitanju ovog zakonodavstva. Kako to učiniti? O tome, tome mm, smo kratko porazgovarali na sastanku koordinatora odbora Juri. I došli smo do zaključka da postavimo usmeno pitanje komisiji na, idućem, na idućoj plenarnoj sjednici. To bi mogao biti jedan od načina da ubrzamo cijeli ovaj proces. Ali, dakako, zastupnica Nibler je u pravu kada veli da je potrebno izraditi jedno znanstveno istraživanje. Hvala vam što ste sudjelovali u ovoj javnoj raspravi koju proglašavam zaključenom.